Bueno, vamos a comenzar, por favor. Pa, bilo bi vrijeme da počnemo, lijepo molim. Čekamo gospodina Broka, ali toliko kasnimo, tako da lijepo molim. Molim vas. Nećemo čekati gospodina Broker jako, jako kasnimo, a on će se uključiti kad stigne. A e, imamo sad saslušanje o stanju e, prava u Turskoj. To je e, odvojeno, a ovdje je s nama gospodin do ministar e, za e, evropska pitanja u turskoj vladi Ali hin i e, on će nam se obratiti i odmah ću mu dati riječ bez daljnjeg uvoda. Hvala. Dear and members Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici i članovi ovog odbora, hvala vam eh, eh, što ste organizirali ovo saslušanje, a također želim zahvaliti svima nakon eh, što je pokušan puć u Turskoj, što ste stali na našu stranu. Ja ću govoriti, ako dopuštate na turskom, mislim da postoji prijevod tako da ćemo sada nastaviti na turskom. I think we are ready. Yes. Yeah. Öncelikle e, şunu söylemekte yarar var. Dopustite mi da kažem sljedeće. U Turskoj 15. srpnja ili nakon 15. srpnja. Turska sada proživljava potpuno novu situaciju. I mm, moram reći dakle, da je došlo do pokušaja državnog udara i e, razdoblje prije puča je bitno drugačije od onoga koje je nastalo nakon puča. Turska se e, iznenada morala suočiti sa posljedicama svega toga. Gospodin e, Manolis, koji sjedi do mene, i ja smo govorili o ovom pitanju i također o razvoju događaja tijekom puča, a on dolazi iz zemlje koja je upravo upoznata sa takvom situacijom, koja je iskusila pokušaj državnog udara i dobro je upoznat s time no mislim da je bitno s vama podijeliti neke aspekte državnog udara. Zapravo teško je shvatiti i zamisliti što državni udar podrazumijeva. Neki od vas možda znaju koje bi moguće posljedice toga bile. Dakle, 10. srpnja dan Ankarom su nisko nadljetali zrakoplovi i nakon toga smo začuli niz eksplozija i počelo su curiti informacije o tome i počele su se pojavljivati i izvješća u medijima o tome da je jedan dio vojnih snaga preuzeo neke ključne točke u Istanbulu i Ankari, da je preuzeo jedan od mostova u, u Istanbulu na Bosforu. Ja sam uzeo sina i otišao sam na jedan od glavnih e, trgova u Ankari odnosno krenuli smo u tom pravcu i na putu sam susreo jednog e, prijatelja, člana e, Velike narodne skupštine u Turskoj i počeli smo razgovarati o tome što se događa. Dakle, saznali smo da je došlo do pokušaja državnog udara i da poruku treba prenijeti stanovništvu u tome što se događa i da treba surađivati s narodom e, kako bi se osujetilo ono što su pokušali autori puča. Dakle, nastali smo se kretati prema tom trku i također prema zgradi Narodne skupštine i oko 12 sati, odnosno oko ponoći. Ušli smo u zgradu Narodne skupštine i izdali smo izjavu o tome da je došlo do pokušaja puča koji je još bio u tijeku i zbog toga smo pozvali narod da ustane protiv takvog pokušaja. I davali smo da je ugrožena vladavina prava u zemlji no, nakon toga došlo je do zračnog napada i bombardiranja zgrade nacionalne skupštine. Dakle, nastala je vrlo opasna situacija i zračni napad je trajao do 3 sata ujutro. Dakle, to su bili traumatični događaji te noći. Slični dramatični događaji se nikad nisu odigrali u našoj zemlji. Dijelovi zgrade parlamenta u Ankari su potpuno uništeni tijekom bombardiranja. Također su napadnuti različiti objekti toga skopa i napadnuti su i druge javne zgrade. 241 građanin koji se pobunio protiv puča je stradao ili u tom zračnom napadu ili e, usred napada Skopna. Ljudi su se naravno pobunili protiv e, državnog udara, no nažalost poginuli su. Evo, ja to samo brzo iznosim. Dakle, njihova tijela su prikupljena i e, nagomilana su pred zgradu parlamenta. Situacija je bila doista strašna, sve je bilo van kontrole. No, snage javnog reda i mira koje nisu sudjelovale u puču su pozivali ljude na e, to da izdrže. Smatralo se da je i e, iza teroristička organizacija Fethullah Gülen. E, u poteklih 40 godina važne agencije u javnom sektoru i u privatnom sektoru su infiltrirane pripadnicima te organizacije Fethullah Gülen. I govoreći o toj terorističkoj organizaciji moramo shvatiti da je ona djelovala 40 godina i na transparentan, ali također i na vrlo netransparentan način. Dakle, ta organizacija se uspjela ubaciti u različite razine u policiji i u vojnoj strukturi i također je osnovala tajne čelije i uspjela se ubaciti u civilno društvo, u medije. I zbog eh, transparentnosti te organizacije u nekim aspektima, dakle, ta je organizacija zapravo iskoristila tu transparentnost kako bi prikrila druge djelatnosti. Dakle, oni su vrlo bili otvoreni prisutno e, i transparentno u medijima, no s druge strane iz akulisa, e, djelovao je drugi dio organizacije kojemu je bio cilj e, potkopati državne strukture. To je naravno započelo davno prije pokušaja puča. Dakle, nastojala se podrivati državu ucjenama, uništavanjem ugleda određenih pojedinaca na e, različite načine. No, to je sve kulminiralo pokušajem državnog udara. Dakle, da, sažmem e, došlo je do državnog udara i iza toga je stajala teroristička organizacija. Nakon 15. srpnja trebalo je ponovno uspostaviti cijeli sustav, restrukturirati državu i ukloniti te elemente, te izgorijeniti sve pripadnike te terorističke organizacije. Naš premijer se pozvao na članak 21. našeg ustava i proglasio je izvanredno stanje. Naravno, izvanredno stanje utječe ne samo unutarnje poslove, nego i međunarodne ugovore i konvencije koje je Turska potpisala. Tu trebamo spomenuti Europsku konvenciju o ljudskim pravima, i neka izuzeća iste, članak 15. stavak 3. Europske konvencije o ljudskim pravima koji dopušta određena izuzeća u izvanrednim situacijama. Dakle, ponavljam, imali smo izvanrednu situaciju, odnosno neku vrstu opsade do koje je došlo. Tako da smo se trebali pozvati na članak 15. konvencije o ljudskim pravima i bilo je nužno nastaviti i postupati kako bismo se uspješno nosili i sa posljedicama pokušaja državnog udara. Ta je situacija ta će situacija trajati do 30. studenog 2016. godine. Dakle, to je sada tako stanje. To nije ništa strano Europi, Imamo izvanredno stanje koje je proglašeno u Francuskoj nakon terorističkih napada. I također trebamo spomenuti da je došlo do vrlo ozbiljne situacije u Turskoj koja se tiče cijelog teritorija zemlje i to je možda čak i daleko ozbiljnije od onoga što je izazvalo proglašenje izvanrednog stanja u Francuskoj. Evo, to je sada situacija u kojoj se nalazimo. Ne smijemo zaboraviti ni da je došlo do e, različitih terorističkih napada prije puča. Imali smo brojne samovulečke napade, napad na zračnu luku u Istanbulu, no unatoč tome uspjeli smo reagirati pravovremeno nakon toga i uspjeli smo privesti situaciju normalnoj, normalnom stanju, naročito nakon e, terorističkog napada na Istanbulskoj zračnoj luci. No, proglašenje izvanrednog stanja je predviđeno i Turskim ustavom, dakle člankom 21. koji to predviđa. I Ponavljam, imamo i izuzeće koje je predviđeno u članku 15. stavku 3. Europske konvencije o ljudskim pravima. Naravno, proglašenje izvanrednog stanja je provedeno uobičajenim postupkom glasovanja u parlamentu i također objavljivanjem u našim službenim novinama i to se odnosi također i na produljenje trajanja izvanrednog stanja, što je također e, učinjeno. I kada je riječ o proglašenju izvanrednog stanja, moram spomenuti da je to popraćeno e, dogovorom sa strankama kako i u poziciji, tako i u opoziciji koje su e, se glasove za proglašenje izvanrednog stanja. Evo, ja sam eh, htio prikazati da je situacija do sada doista uspostavljena na demokratski način. Hvala vam lijepa. Eh, dakle, sada je minuta do 11, eh, ali vremena zapravo dalje više nemamo. E, dosta se kolega javilo za riječ, da ću vam riječ jednom po grupi. E, moguće je da e, ministar i odgovori na pitanja, ako imate pitanja za ministra, ali moram naglasiti da je rasprava o stanju ljudskih prava u Turskoj kasnije. Dakle, jednoj grupi ću dati E, riječ svaki puta. E, I prvi gospodin Busoj, izvolite. Minuta, por favor. Jedna minuta. Mikrofon je isključen, nažalost. Thank you very much. Hvala. Imamo li prijevod na turski? Da, kanal 29. E, želim E, će te stvari u vezi sa situacijom nakon puča. Neću ulaziti u detalje puča. Dakle, saznali smo da je došlo do uhićenja nakon 15. E, srpnja i da ti e, pritvorenici nemaju branitelje, da je uhićen veliki broj odvjetnika, a oni koji nisu uhićeni su žrtve zastrašivanja. Drugo, osim malih poduzeća, više od 300 nizozemskih poduzeća je bilo zapljena i nacionalizacije i vlada će ih sada preprodati. Ukupna vrijednost tih poduzeća iznosi više od 50 milijardi dolara. Dakle, kako će turska vlada odgovoriti na ovo pitanje? I treće, čujemo izvješća različitih vjerodostojnih institucija poput e, Amnesty International i Human Rights Watcha da je došlo do velikog broja e, slučajeva mučenja pritvorenika koji su, od kojih su neki također i umrli u zatvoru. Hvala. Gospodin Panceri. samo kratka, kratka primjedba i jedno pitanje. Vi e, ste se pozvali na članak 15. Europske konvencije o ljudskim pravima, ali on predviđa da se ni u kojem slučaju ne smije ostvariti izuzeće od članka 2, 3, 4 i 7 iste konvencije. A budući da je ono na što se ukazuje doista očito, dakle, ubojstva, mučenja, dakle, ja bih rekao da imate i određene probleme i trebate dati i odgovore međunarodnoj zajednici, a ne samo ovom odboru. Hvala. Gospodin Demesmaker. Hvala. Gospodine ministre, hvala na svim objašnjenjima. Evo, ja sam eh, pregledao kratko brojke nakon e, neuspjelog puča koji je u veliko osuđivan, došlo je do 6000 uhićenja, od čega je veliki broj službenih uhićenja, a došlo je i do suspenzije 8000 sudaca i 1700 sudaca je uhićeno. Mnogi od tih uhićenih sudaca također je zastrašivano, dakle nisu imali pravo na branitelja i zbog toga su i zlostavljani. Reakcija turskih vlasti, rekao bih, doista je bila neproporcionalna na deseci televizijskih e, kuća je e, zatvoreno, mnogi e, novinari i predstavnici medija su uhićeni, a također i odjeci tih zastrašivanja su došli i do Flandrije, dakle to je izašlo i izvan granica Turske. Došlo je i do obustave imigracija upravo zbog takvih zastrašivanja. Dakle, postoji ako ćemo jedna teroristička organizacija, no čini mi se da je previše govoriti o teroru. Postoji jedna vrlo konkretna definicija koja mora postojati za terorizam. Dakle, postoje neke pravna sredstva, neki neke pravna rješenja koja međutim utječu negativno na građane. Upotrebljene su vrlo teške riječi kako bi se opravdalo ove neproporcionalne čistke. Hvala. Riječ gospodin Austrevičius. Hvala. Nakon neuspjelog e, državnog udara u srpnju brojne političke stranke kao i moj klub ALDE osudile su to protopravno djelovanje i to ispravno. No, došlo je nakon toga do niza uhićenja i do suspenzije brojnih e, državnih dužnosnika, između ostaloga i učitelja, profesora i tako dalje. I riječ je o desecima tisuća djelatnika. Dakle, kako objašnjavate činjenicu da su navodno učitelji i profesori bili uključeni u ilegalne aktivnosti protiv države prema e, turskim izjavama i koje je načelo razmjernosti primijenjeno nakon što je donesena odluka o postupanju protiv osumnjičenih. Hvala. Gospodine Austrović, gospodin Hadži Gerogiju ima riječ. Hvala. Evo, ja sam proslijedio svoja pitanja u pisanom obliku, tako da ću na taj način uštedjeti vrijeme i dopustit ću da ih se pročita kasnije. Gospođa Hans, želim naglasiti sljedeće. Razgovarala sam sa kolegama iz Turskog parlamenta i sa drugim predstavnicima stranke ja želim jasno reći da mi najoštrije osuđujemo ovaj pokušaj državnog udara, no brine nas ono što se dogodilo nakon njega. Može li Turska nakon ovog pokušaja državnog udara osigurati vladavinu prava? Moram također e, se složiti sa gospodinom Demesmakerom. Dakle, mi smo vrlo zabrinuti kada je riječ o osiguravanju vladavine prava u Turskoj. Želimo ukazati na jedan problem. Među pritvorenicima nalaze se brojni pravnici i suci, na tisuće njih oni nemaju pravo na obranu. Nema niti pojedinačnih postupaka. Zabranjeno je također i organiziranje neovisnih e, sudaca. I ja želim znati od vas sljedeće. Suci u Turskoj u postupcima s kojima će se morati suočiti kako će na neovisan način odlučivati. Naročito u svjetlju činjenice da su uhićeni branitelji, tužitelji, suci i tako dalje, jer su pokušali usvojiti neovisne odluke. Svi ti pravnici i suci u pritvoru su optuženi za terorizam. Dakle, kako jedan sudac može neovisno odlučivati u jednom postupku gdje je došlo do progona na račun velikog dijela sudstva. Posljednja politička grupa koja nije uzela još riječ, neću imati vremena, ministar mora odgovoriti na pitanja, ali nakon ovoga imamo raspravu, odnosno saslušanje o stanju ljudskih prava u Turskoj. E, dakle, evo sad su sve zapravo grupe e, govorile, a dajem riječ gospodinu Papadakisu. Hvala. E, želimo e, razumjeti stajalište turske vlade. A pitanje je e, ta sumnja u Ženevsku konvenciju. Da bi jedna vlada došla do toga da izrazi sumnju u određene međunarodne konvencije, poput konvencije iz Lozane, dakle to sam htio spomenuti, i da dovede u pitanje međunarodne granice, to je nešto što osuđujemo. Dakle, osuđujemo to što Turska dovodi u pitanje te međunarodne granice i ogromne obveze koje to podrazumijeva zato jer imamo vrlo nesigurnu regiju, imamo u susjedstvu vrlo eksplozivnu situaciju u Siriji zbog imperialističkih postupaka SAD-a i svih ostalih zemalja koje su upetljane u sirijski sukob, a to uključuje i Tursku. Turska je sada ušla na e, irački teritorij, osim svega ostaloga. Dakle, trebamo nastaviti isticati ta vrlo ozbiljna pitanja, jer e, su to pitanja koja ponovo potpiruju nacionalističku mržnju. Evo, ja želim upitati do ministra o nedavnim izjavama turske vlade o, o sporazumu iz Ozane. Sve to stvara također plodan teren za neprijateljstva u budućnosti. gospodine do ministre, izvolite, možete odgovoriti na pitanja. Değerli arkadaşlar, o gece 15 Temmuz gecesi zaman te noći 15. srpnja pitao sam se biti, koja je prva stvar koju sam pomislio, koja mi je pala na pamet? Pa, strah nije bio jedna od tih stvari, nisam osjetio strah, no osjećaj do kojeg sam došao bio je osjećaj sramote. Srama. Zemlja poput Turske, razvijena zemlja s jakim gospodarstvom, s demokratskim sustavom, vladavinom prava. za njih 15 godina je došlo do nevjerojatnog razvoja, ogromnih koraka naprijed. Druga stvar, nakon osjećaja srama koju sam osjetio, pa uostalom osjetio sam sram jer upravo čuo sam samo tišinu iz Europe od naših prijatelja. Drugim riječima, Turska zemlja s vladavinom prava, sa validnim sustavom. Mi smo htjeli zaštititi tu vladavinu prava od počinitelja ovog e, vojnog udara, no nikakvi se glasovi nisu mogli čuti, glasovi podrške iz Europe. Što se pak tiče pravne reprezentacije, svi, e, odnosno pravno zastupljeno, svi, svi pojedinci imaju pravo na branitelja Svi oni koji su uhićeni, pritvoreni iz bilo kojeg razloga, svi imaju pravo na branitelja. Što više? Unutar ministarstava u kojima je bio veliki bunt, imamo, organizirali smo mjesto za, uspostavili smo mjesto za predaju pritužbi koje su sve analizirali. Podsjećam vas da smo imali pokušaj vojnog udara, zračni napad, zgrade su uništene, Ljud, na ljude je pucano iz vojnih helikoptera. To je bio nevjerojatan događaj. I od svih ovih pitanja niko nije pitao što je sa onih 241 ubijenom osobom i tko su bili ti ljudi i pod kakvim okolnostima su oni ubijeni, što je država poduzela da zaštiti živote tih ljudi i drugih koji su mogli stradati tijekom tog pokušaja državnog udara. Toliko toga je poduzeto, ali nigdje se to ne spominje na bilo koji način. dopustio sam da kažem da bilo kakav da je očuvan pravni sustav, da je organiziran sustav podnošenja tužbe. Svi imaju pravo na branitelja, na pravnu zaštitu. Sve je učinjeno kako bi to bilo očuvano. Sada radimo sa brojnim međunarodnim tijelima kako bismo zaštili ono što treba zaštiti u državi. Nakon što je stranka AKP došla na vlast, dopustite da vas obavijestimo o tome da je naša zemlja u ovom razdoblju vladavine AKP-a intenzivno se borila protiv mučenja. Dakle, što svih e, navoda o mučenju tiče, u zadnjih 15 godina sve je učinjeno kako bi se iskorijenilo sve vrste, bilo kakve vrste mm, mučenja, bilo gdje u zemlji i spremni smo jako otvoreno o tome razgovarati. Što se tiče članka 15. Europske konvencije o ljudskim pravima, ta konvencija potpisana je od strane svih članica Vijeća Europe i ono što se predviđa u članku 15. Dakle, mi smo, imajući to na umu, djelovali, nismo išli mimo polja primjene članka 15. Dakle, vladavina prava, ustavni poredak, e, građansko društvo, sve to je očuvano i to u okviru konvencije o ljudskim pravima uz određene iznimke koje su predviđene u samom članku 15. I sve iznimke bile su analizirane od strane Nacionalne skupštine Turske i od strane građanskog društva. Što se tiče izvanrednog stanja, želim ponoviti, osam država u Europi ima različite vidove izvanrednog stanja, dakle Turska nije uopće iznimka, različiti vidovi izvanrednog stanja postoje i drugdje. Pojedinac Jedan od organizatora ovog pokušaja udara je e, osoba na jako visokom e, položaju zamjenika ravnatelja jednog e, sveučilišta, Adil Öksöz, ta osoba povezana je uz terorističku organizaciju Fethullah Gülen. Tu se radi o osobi koja koje je uskraćeno njeno akademski položaj i akademsko djelovanje, prvenstveno zbog e, povezanosti uz terorističku organizaciju Fethullah Gülen. Ta osoba nije bila usamljena, bili su i drugi e, sveučilišni profesori i oni su se predali vlastima, policijskim vlastima u Istanbulu. Trebam dakle spomenuti taj tu razinu. Dakle, tu je akademska zajednica koja je sudjelovala u ovom pokušaju vojnog udara, no želim također reći da su brojni od tih ljudi se predali i shvatili su da eh, s obzirom kako se situacija razvijela, da taj pokušaj neće eh, eh, biti uspješan, ali su podržali pokušaj vojnog puča i to su priznali. Te osobe sada su procesuirane, podignute su opštužnice, no sve zaštitne mjere, dakle e, pravna zaštita, pravna branitelja i tako dalje, sve to je ispoštovano u cjelini. Što se pak tiče sporazuma iz Lozane? Vodi se rasprava u Turskoj glede sporazuma iz Lozane da se odredi da li je to bilo nešto dobro ili loše za Tursku. To je rasprava koja se trenutno vodi dosta na teorijskoj razini no raspravlja se dakle o prirodi i posljedicama toga sporazuma iz Lozane. Ovo nije posljednji sastanak, niti zadnja rasprava o Turskoj. Eh, jer eh, evo imamo sada, eh, imali smo ministra, to nije bilo prije najavljeno, imamo naravno i situaciju ljude koji, ljudi koji nisu zadovoljni, onih koji brane situaciju u Turskoj, a sad ćemo imati saslušanje pa zahvaljujemo ministru i nastavljamo s radom. Hvala. Vamos a proseguir, por favor, ahora está con, con nosotros. S nama evo sad pre, predsjednik odbora Brok i e, pokušat ćemo svima dati riječ koliko god više bude moguće jer mnogo ih je ostalo bez te prilike. Frau Präsidentin, äh, Herr Kefloganis, meine Gospođo predsjedavajuća, gospodine Kefalajanis, dame i gospodo, Jako sam zadovoljan održavanjem ovog saslušanja. Kao što znate, to je u... imao sam prigodu ljetos e, zajedno s Keti otići u Tursku nakon e, pokušaja državnog udara. jasno bilo da smo se da smo mi odmah e, iskazali protivljenje tom popšajvojnog udara. Tu se radilo o vojnom napadu protiv demokratski izabranih vlasti. Državni udar koji je podrazumijevao napad, odnosno bombardiranje e, vladinih zgrada, puč koji je mogao uzrokovati smrt 140 zastupnika koji su se nalazili u neposrednoj blizini. I tu su sve moguće kritike koje možemo, mislim, možemo mi kritizirati razvoj demokracije u Turskoj, no ipak moram reći da preferiram voditi razgovor sa demokratski zabranjom vlasti nego sa vojnim vlastima. I nakon ovog udara, pokušaja udara, bilježimo razvoj situacije koja se ticala struktura vlasti a to je se povezano uz eh, pokret Gülen i uništavaju se paralelne paralelna tijela vlasti koja su egzistirala paralelno uz eh, aktivna tijela vlasti postoje i neka neki drugi slučajevi u povijesti, no u svakom slučaju to nije nešto što je moglo opravdati vojni pokušaj eh, vojnog udara. Dešavalo se da se prizna da se u nekim situacijama surađivalo kako bi se zamijenilo kemaliste sa gulenistima. no želim inzistirati na tome. Ja želim da Turska bude na strani zapada i na unutarnjem vanjskom polju ne bih želio da Turska usvoji drugačiji stav. Interesi Turske su i naši interesi, a ne samo glede migracije. No, imajući to sve na umu, opet ne želim reći da smo zadovoljni nastalom situacijom. Što se tiče vladavine prava, ljudskih prava, Turska možda želi uspostaviti drugačije norme. No, mi to analiziramo kroz prizmu njenog statusa države kandidata i što se tiče slobode vjeroispovijesti, kretanja, govora, određeni kriteriji nisu ispunjeni, a čini nam se da zadnjih mjeseci pa i zadnjih godina je došlo do nazadovanja glede određenih kriterija, a ne napredovanja. Otvaranje poglavlja 23. i 24. u ovakvom kontekstu može pokrenuti još drugačiju raspravu. I dobro je što se vodi ovo današnje saslušanje kako bi se razgovaralo o stanju vladavine prava. I da vidimo što je sa putem koji, kojim ide Turska i što je sa posljedicama državnog udara. Turska je trenutno pod izvanrednim stanjem. Vidimo da je došlo do brojnih e, e, otpuštanja, otpuštanja državnih djelatnika. Imao sam mogućnost razgovarati s glavnim tajnikom Vijeća Europe koji je također bio u Turskoj. On iznio određene predloge glede načina na koji se može analizirati razvoj vladavine prava u Turskoj. Kako se može zajamčiti prava ljudi koji su uhićeni, privedeni kao što je to rekla Kati Piri Turska je spremna surađivati sa Vijećem Europe kako bi se bolje pristupilo analizi nastale situacije. Mislim da treba ići tim putem. Trebamo analizirati novonastalu situaciju kroz prizmu pristupnog postupka. Imati na umu isto tako i načel proporcionalnosti i poduzetih mjera uslijed eh, pokušaja vojnog udara i bit će zanimljivo čuti što nam imaju za reći stručnjaci. Kakav je napredak ostvaren, koji su problemi ostali da znamo na koji način nastaviti s dijalogom sa turskim prijateljima. Hvala lijepa. S nama je gospodin kefalogianis i koji predstavlja delegaciju Europskog parlamenta. Gospođo Valenciano, e, gospodine Brok, koji je, gospodin Brok koji je e, predsjednik ovog odbora, e, odbora za vanjske poslove, odnosno zajedničkog EU-turskog zajedničkog parlamentarnog odbora. Zajednički parlamentarni odbor e, sastaje se tri puta godišnje. S parlamentarcima iz Turske. I zadnji puta je to bilo sredinom lipnja i e, zbog e, ovog udara je odgođeno za kasnije u 2016 i mi smo eh, se dogovorili da ćemo finalizirati nacrt eh, dnevnog reda eh, pa ćemo održati sastanak ili krajem ove godine ili početkom 2017. Dakle, mi nastavljamo E, raspravu o stanju e, vladavine prava u e, Turskoj. Nadamo se da ćemo to nastaviti i u Ankari i želimo naglasiti interes Europe za stabilnom Turskom i želimo u susjedstvu imati stabilnu i demokratsku regiju. Osim toga, ministar je E, ministar je bio ovdje i e, odgovarao na pitanje, na pitanje o sporazumu iz Lozane, e, koje, je više čimbenika potpisalo, dakle i Turska, i Grčka, i Bugarska, i Njemačka, druge države i organizacije, a to je doista o u samoj biti e, ovog e, dakle e, stabilno želimo i u odnosima i s Bugarskom i s Grčkom želimo i da na granicama Turske sa Sirijom i situacija u Kirkuku i drugdje bude stabilna. E, to su e, stvari koje su e, bile stabilne godinama i dobro su ishodište i polazište za razgovore o tome što bi trebala Turska učiniti da zapravo postigne i zadovolji uvjete Europske unije i AKI. Ja, e, kao što stalno govorim, e, sam ovdje u drami s vremenom i molimo vas da se koncentrirate, da u svojim idejama govorite sažeto. Naravno e, da zastupnici trebaju govoriti, to im je ovdje i zadaća. A sad ću nakratko dati riječ gospodinu Debioleu i Umber uh, de koji je uh, predstavnik Vijeća Europe. Izvolite. Thank you, Madam Chair. Thank you for inviting Hvala vam lijepa i hvala što ste Vijeće Europe uopće pozvali da danas sudjeluje Danas e, su, je, u Strasburu gospodin Savašoglu, ministar vanjskih e, poslova Europe i obraća se parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. E, glavni tajnik je mene zamolio da budem na ovom saslušanju i da vas izvijestim o našoj suradnji s Turskom u pogledu vladavine prava i ljudskih prava. Tri su glavne inicijative koje vam želim eh, prikazati. Radna skupina o izvršenju eh, sudskih odluka Europske eh, unije, zatim o izvanrednom stanju i o zatvorskim uvjetima u Turskoj radi sprječavanja mučenja. Dakle, e, prvo što se tiče e, neformalne radne skupine koju je utemeljio 2015. glavni tajnik e, s Ministarstvom pravosuđa Turske, E, o stanju ljudskih prava i vladavini prava. U lipnju smo se zadnji puta sastali, članak 10. konvencije o ljudskim pravima i e, članak o pravu na okupljanje e, bili su predmetom rasprave sa turskom stranom i vidjeli smo naravno i e, vrlo širok raspon interpretacija koje e, se odnose na terorizam i e, postupovno i u kaznenom zakonu. Dakle, sud za ljudska prava e, je e, presudio da je bilo povreda članaka 10. i 11. povelje o ljudskim pravima. E, prijedlozi radne skupine se sad razmatraju na turskoj strani a cilj je ove rasprave da se vlastima e, pomogne da provedu ove e, presude o ljudskim pravima i spriječe daljnja kršenja. Što se tiče zakona koji su doneseni u Turskoj u okviru izvanrednog stanja od 21. srpnja, glavni tajnik dobio je opoziv E, dobio je informaciju o opozivu 15. E, članka e, koja je odmah stupila na snagu od turske strane i to je stupila na snagu u svim državama članicama potpisnicama taj e, e, osim toga e, se informiralo glavnog tajnika o e, svim zakonima koje je Turska usvojila nakon proglašenja izvanrednog stanja. Prvo je glavni tajnik dobio te zakone te inicirao dijalog koji je doveo do sastanka 7. rujna sa stručnjacima e, Vijeća Europe i predstavnicima Ministarstva pravosuđa u Turskoj e, i e, Također drugi se sastanak dogodio u Ankari u rujnu da bi se osiguralo da su mjere koje se poduzimaju u situaciji izvanrednog stanja u skladu sa standardima E, sa standardima Vijeća Europe uglavnom izvedenima iz konvencije o ljudskim pravima. Zatim tu je e, Venecijanska komisija o ustavnom pravu, a koja je pozvana od strane e, monitoring komitija Skupštine u također svjetlu standarda Vijeća Europe E, odnosno da se vidi jesu li ti zakoni u skladu s Ustavom. Venecijanska komisija također se bavi pitanjima e, skidanja parlamentarnog imuniteta u Turskoj, te će usvojiti ovaj tjedan u Veneciji e, stajalište o tome i mišljenje E, vjerujem će biti razmatrano na turskoj strani. Osim toga, odbor za ljudska prava, gospodin Nils Moznik, je 7. listopada usvojila memorandum e, nakon posjete Turskoj, to je objavljeno i radi se o glavnim pitanjima e, tih zakona koji su doneseni nakon izvanrednog stanja, a koje se tiču ljudskih prava. E, odbor CPT za sprečavanje mučenja bio je od 29.8. do 6.9. u Turskoj e, s namjerom e, istraživanja zatvor, stanja u zatvorima u e, Turskoj nakon e, pokušaja puča. Nekoliko stotina osoba e, je obuhvaćeno tim razgovorima u Ankari, Istanbulu i Izmiru, odnosno tim područjima. Izvješće će CPTA biti u studenom preneseno turskim vlastima i objavljeno ako se turske vlasti s tim suglase. Ja ću ponoviti e, da imamo suradnju s Turskom e, i o drugim pitanjima e, vladavine prava i da dijelom to financira Europska komisija kojoj smo zahvalni. Gospodin Leven Korkut, pravnik za ustavno pravo u, na sveučilištu Medipol i e, stručnjak za ljudska prava u Turskoj e, sad ima riječ. I am going to speak in Turkish. Ja ću govoriti turski, ali treba li pojašnjenja i objašnjenja mogu se vratiti na engleski. üzerinde duracağız ama e, Dakle, e, govorit ću o e, situaciji nakon puća, ali bilo je zapravo više, cijela serija pokušaja pučeva i dakle želim govoriti s aspekta ljudskih prava nekoliko stotina ljudi E, izgubilo živote na vrlo krvav i e, brutalan način. Što se tiče vladavine plava, prava, ti su ljudi i ono što im se dogodilo e, je odgovor, je u odgovornosti i nadležnosti državnih organa da o tome e, da to ispitaju jer ne želimo nikakvu nekažnjivost e, i treba se svakako ispitati kako je došlo do određenih ozljeđivanja, ranjavanja, pod kojim e, uvjetima tko je odgovoran za to. I sve to treba dobro analizirati i specificirati. To je sve dio e, posla koji se odvija tamo gdje postoji vladavina prava. Ovo pitanje e, je bitno i zanima sve u Turskoj i interes javnosti je nešto što je posebno važno jer ljudi trebaju e, zapravo odnjegovati interes za takve stvari i za sve što se događa. Naravno da postoje različiti postupci koje možemo e, provesti i možemo ih razmotriti. O tome se dosta nedavno pričalo kao što stoji i u mužnikovom izvješću e, Vijeća Europe i u okviru tog izvješća još je nešto čega se želim dotaknuti, a posebno je važno. A to je proces e, osoba koje rade u javnom sektoru, a kao što znate, brojni su državni službenici e, opozvani i smijenjeni u nekoliko e, zadnjih mjeseci, a njihovom smjenom u tu svrhu e, izdani su različiti dekreti ili odluke koji su karakteristični za državu koja je u tranziciji prema demokraciji. Ne zaboravimo da smo imali slične situacije, recimo u Poljskoj, u e, Makedoniji i e, ovakva situacija je svojstvenija E, državama u tranziciji prema e, demokraciji. Europski sud za ljudska prava je donio presude o nekoliko e, predmeta. To je naravno test za sustav kao takav. I četiri su glavna načela koja se trebaju uzeti u obzir. Prvo smjene u javnim službama a to treba e, provesti kroz jedan zakonom regulirani proces e, koji je u skladu s vladavinom prava, a svaka osoba koja je smijenjena mora imati dostatno informacija o tome što stoji iza tog čina, zašto je smijenjena i biti informirana, a u E, slučaju Turske to je uglavnom objašnjavano pripadnošću pojedinim e, organizacijama. Druga, drugo je pitanje pravo na obranu e, i pravnu pomoć takvih osoba. U Turskoj, nažalost, ima nekoliko takvih e, stvari na koje se spotičemo i bilo je takvih situacija i u prošlosti. Pa e, pojedinci što se tiče pravne pomoći i zastupanja, e, pogotovo oni iz medija, iz drugih društvenih sektora, često budu E, žrtve nekih e, optužbi i e, dovedeni pred sud bez adekvatne ili dostatnog pravnog zastupanja. Žalbeni postupci također nisu rješavani na učinkovit način i osobe koje se nađu u takvoj situaciji često nemaju odgovarajuću pravnu pomoć. Dakle, prava, e, prava tih osoba, ta e, osnovna prava su e, često kršena. trenutno ima više državnih službenika koji su smijenjeni i to s konkretnom optužbom da su sudjelovali u radu organizacije koja je povezana s različitim e, aktivnostima koje se odnose ili su uključene u pokušaj e, udara. E, I protiv tih pojedinaca vode se postupci, ali isto tako e, postoje i postupci koji nisu povezani i još ću nešto istaknuti. A to je članak 15. Europske konvencije o ljudskim pravima, koji ne omogućuje pravo opoziva e, i e, Turska je to e, interpretirala na svoj način. Treba poduzeti mjere koje su proporcionalne, a ovdje vidimo totalno suprotnu stvar, a to je nedostatak proporcionalnosti. Tako i u, u sudskim postupcima E, i s presudama. E, dakle, imamo neka pitanja koja se odnose na 15. članak, jer sve poduzeto treba biti e, u skladu s onim što radi druga strana, pa i ovakvi opozivi članaka E, gospodin Muščenk e, iz Vijeća Europe sastavio je to izvješće i što se e, tiče pitanja ljudskih prava, Elena je već govorila o nekim od ovih aspekata, o kršenjima, ali ono što je važno da je da to razmotrimo sveobuhvatno i u vremenskom kontekstu. U posljednjih 11 godina e, poduzete su neke reforme ili se bar tako čini, ali da bi one bile stvarne, konkretne, e, one trebaju i zaživjeti u e, području ljudskih prava. I to je preporučeno za svaku državnu službu, svaku školu, e, vojnu instalaciju ili bilo što drugo, e, apsolutno je neophodno da se to provede. E, ljudi moraju, ljudima se mora i omogućiti sloboda vjeroispovijesti i u zatvorskim prostorima, a osim toga Turska mora poštivati. No, e, upozoravam me predsjedateljica, no ja e, samo želim reći da je važno da se Turska pridržava e, tih temeljnih načela bez obzira bila članicom ili ne. Dakle, i da se pridržava načela Vijeća Europe e, do ulaska u institucije. Hvala vam lijepa, morala sam vas prekinuti. E, gospodin Ibrahim Kabogluk e, i sa sveučilišta Marmara u Istanbulu. Izvolite. Hvala predsjednice, Odopustit ćete mi da, kao što najavljam, nastupim na franskom jeziku. Već sam dostavio tekst od devet stranica da se dostavi da se naravno u ovih deset minuta sigurno neću pročitati takav tekst, tako da ću slijediti uzor kolege koji je upravo nastupio, tako da ću sada napraviti jedan sažetak. Najprije želim e, citirati jednu rečenicu izraziti slaganje sa ministrom Ažurenom tu se radi o rečenci našeg kolege, profesora Žana Markusa, stručnjaka za Tursku. Od 15. do 16. srpnja došlo je do neuspješnog e, vojnog puča u Turskoj na susreću za demokraciju. Toliko. Izlaganje sam pripremio na temelju tri ključna elementa. Kao prvo, dekonstitucionalizacija u okviru ustavnog poredka, to jest eh, prije pokušaja vojnog udara, zatim drugo, pokušaj vojnog puča i pozivanje na poštivanje temeljnih ljudskih prava i konačno nakon uspostave izvanrednog stanja i usvajanje zakona o izvanrednom stanju poštivanje države, pravnog sustava. Dakle, prije puča što predstavlja u Turskoj kontinuitet e, ustavnog poredka. To već čitav niz godina znači dvije stvari. Dakle, imamo jednu eksplicitnu koaliciju između AKP-a i Gülenista, a kao drugo, tu imamo izričito razbijanje ustavnog poradka kojem se postupno pristupalo. Dakle, u takvom kontekstu moram ukazati na dvije ustavne odredbe. Prva se tiče sukoba, a drugo zabrana, aha, dakle, bratstva i vjerske zajednice, koji nemaju e, jasan e, ustavno određen aktivnost, no njihova aktivnost može biti e, tumačena kroz članak 24. kroz pravo na slobodu vjeroispovijesti u okviru kojeg molitve i vjerski obredi su slobodni pod uvjetom da nisu suprotni članku 14. Ustava koji je urađen e, po uzoru članka 17. Europske konvencije za ljudskim pravima, dakle e, izbjegavanje zloporabe ljudskih prava. A druga odredba i dalje u okviru članka 24. nitko ne smije koristiti niti zloporabljivati religiju kako bi uzurpirao socijalni, politički, pravni sustav države, na kojem počiva država, a koristeći dakle e, vjerske precept, e, vjerska pravila. Dakle, tu se radi o situaciji u kojoj su bratstva povrijedila odredbe članka 24. i vlada je također zloporabila religiju i uplitala religiju u državne, državna posla. Kada vidimo reformu koja je napravljena i koja je vodila do reforme Ustava, dakle izmjene Ustava koja je e, urađena 2010. godine, Tu je dakle došlo do suradnje između vlade i gilenista i to je predstavljeno kao svojevrsna ustavna revolucija s ciljem e, pon ponovne konstitucije vrhovnog e, zakonodavnog e, vijeća i ustavnog suda. Dakle, tu se radi o duđenju pitanje suda za ljudska prava, čiji je bio član kolega. Dakle, išlo se na Kasacijski sud nakon e, ukazivanja određenog prekršaja koji su počinili gulenisti. Ovdje imamo kontinuitet tog postupka i tu se radi istovremeno s jedne strane o razbijanju ustavnog poredka dekonstitucionalizaciji, jer nakon izglašavanja predsjednika Republike proglašeno je da Ustav više ne predviđa parlamentarni sustav. Dakle, ukidanje imuniteta zastupnika, elementi koji treba tumačiti u kontekstu dekonstitucionalizacije, razbijanja ustavnog poredka. Tijekom vojnog puča inicijativa Najprije demokracija objavila je jedan komunike 20. srpnja. Dakle, tu se radilo o upozorenju 15 članaka. Kaže sljedeće, osuđujemo pokušaj puča, pozivamo ustavotvorna tijela da poštuju vladavinu prava. Ta izjava, to je naziv, naslov izjave. Ja ću ovdje samo pročitati načelo 13. Prvi uvjet uspjeha vladavine prave demokracije u Turskoj sprem međunarodne zajednice zahtjeva da zakonodavni, izvršna i sudska vlast zajamče konsenzus glede poštovanja Ustava i Europske konvencije o ljudskim pravima i osnovna načela prava. Ono što se desilo nakon e, proglašenja izvanrednog stanja predsjedavajući pozorava govornika da treba privesti kraju svoj govor. Dakle, istina je da je sve to odrađeno u ustavnom e, okviru i da je izvanredno stanje izglasano u shod, sukladno s Ustavom, no to se u potpunosti ne čini ustavnim iz različitih razloga. Kao prvo, zbog načela proporcionalnosti, naime, temeljem članka 120. Ustava, razlog proglašenja izvanrednog stanja je sljedeće. Nasilna djelovanja sa ciljem da se e, sruši e, uspostavljeni sustav koji temelji na utemeljen na Ustavu. Tu možemo ustanoviti nesrazmjerno djelovanje, zatim protuustavne nadjela, zatim treće mjera koje mogu e, imati dugoročni utjecaj i četvrto druge mjere koje su izvan prava, zatim peto povreda prava na privatnu svojinu, zatim povreda na pravo za izražavanje i tako dalje. Dakle, ima sedam ili osam e, nizova mjera koje je trebalo donijeti, koje su mogle biti, koje su donesene, koje mogu biti antikonstitucionalne. I rok od 30 dana za držanje nekoga dakle za da se drži osoba u pritvoru je i suviše dug. i zatvaranje škola, bolnica i druge stvari su isto tako problematične, no s obzirom da nemamo vremena na raspolaganju, o tome, to ne mogu analizirati, no treba konstatirati da imamo metamorfozirani ustav temeljem reformi koje su poduzete od 1987. Dakle, dovoljno je primijeniti, odnosno ispoštovati taj ustav kako bi se normalizirao naš ustavni poredak. No, s obzirom na okolnosti u kojima smo, reforma ustava nije nešto što treba napraviti s obzirom da živimo u izvanrednim, izvanrednom stanju. Kako bismo poštovali ljudska prava, postoje valjane odredbe koje za cilj imaju da se normalizira naš ustavni sustav. Najljepša hvala. Merci beaucoup, profesor. Uh, ja tiene la palabra la señora Najpša hvala. Profesore, sada predajem riječ eh, Amy Sinclair Web, koja je direktorica Human Rights Watcha u Turskoj. Izvolite. Uh, thank you very much for uh, inviting us to speak today. Hvala na tome što ste nas pozvali da vam se obratimo danas. Dakle, kao prvo, kao i kolege želim u potpunosti osuditi državni udar 15. srpnja i strašan gupitak e, života civila te noći i također želim e, ponoviti da je potrebno preuzimanje odgovornosti za ta stradavanja tijekom noći 15. i 16. srpnja. Mi smo razgovarali sa ljudima u Ankari i Istanbulu o tome što su proživjeli te noći. I čuli smo strašne iskaze o tome kako je napadnut parlament e, te noći i kako su napadnuti iz e, zraka e, civili i to će se ući u izvješće koje pripremamo. No, odmaknimo se od samog puča. Želim sagledati posljedice puča jer kao što znate stanovništvo Turske je tražilo demokraciju te noći, no nakon puča nije upružena demokracija, nego je došlo do strogog gušenja e, prava, što je pogodilo na stotine tisuća ljudi. Ja sada neću ući u pravnu raspravu o razmjernosti ili razmjernosti mjera, jer su to učinili kolege, ali evo u sažetku suočavamo se sa određenim pitanjima u izvanrednom stanju, dakle e, zlouporabe i pritvori, dakle e, i retribucija na štetu obitelji i e, rođaka koji gulenista ili onih koji su bili izravno uključeni u državni udar, zatim mediji koji su uglavnom ušatkani, 150 medijskih kuća je zatvoreno u posljednjih nekoliko mjeseci zatim nacionalizacija imovine i preuzivanje od strane e, povjerenika na jugoistoku zemlje lokalne uprave. Dakle, to je situacija u kojoj možete nekoga nazvati teroristom i zbog toga će osoba ostati bez posla u javnoj upravi kao državni službenik ili e, će završiti u zatvoru. Dakle, to je okruženje puno opasnosti i strahova u kojem živi stanovništvo i zbog toga to otežava naš rad jer ljudi ne žele spominjati niti vlastita imena i e, ovi dokazi koji će biti u našim izvješćima neće biti dovoljno konkretni jer neće biti u njima imena. Dakle, kako mogu vlade istražiti nešto ako nema imena ljudi kako bi se mogli pratiti e, njihovi predmeti? To je doista veliki problem koji moramo priznati. E, želim još reći da je Vijeće Europe 7. do 10. izdalo doista izvanredan e, memorandum sa brojnim pozitivnim preporukama o ukidanju zakonodavnih uredaba i e, stavljanju na kraj e, izvanrednom stanju, dakle ponudilo je razne mogućnosti u tom smislu, no e, priznalo je potrebu da se uspostavi izvanredno stanje kao reakcija na takvu strašnu krizu u Turskoj u početku. No, zamijetili smo sljedeće stvari. 30-dnevni policijski pritvor, pet dana bez odvjetnika. Dakle, e, to vraća u Tursku e, pritvor bez ikakve komunikacije za vanjskim svijetom. Dakle, i e, prethodne vlade AKP-a su bile poduzimale korake u tom pravcu i povijesni problem Turske u njezinoj nedavnoj povijesti je e, riješio upravo e, AKP sa nultom tolerancijom prema e, takvim politikama, ali ovakvim mjerama, dakle promjenom uvjeta pritvora otvaraju se vrata za povratak u prošlosti, to je doista razvoj događaja koji izaziva zabrinutost i ni sama vlada ne bi smjela to htjeti zato jer je poduzimala u, nedavnoj prošlosti goleme korake kako bi stala na kraj mučenju. Također razmatramo i navode o mučenju u pritvoru i za nekoliko tjedana ćemo izraditi izvješće o tome. Neka od tih mučenja usmjerena sa protiv službenika i vojnika koji su u pritvoru nakon puča i naravno mm, sigurnosne snage i policija e, osjećaju bijes kada su suočeni sa e, mogućim sudionicima u puču, ali to moraju ograničiti vlasti i vlada. Ne može se dopustiti da bijes e, prema eventualnim počiniteljima prevlada u tom razdoblju. E, razmotrili smo i slučajeve i kurskih e, pretvorenika i također dolazi do zlostavljanja istih e, u policijskoj upravi u Istanbulu i u Ankari. I ti su nalazi objavljeni i mi želimo uspostaviti dijalog s vladom u tome zato jer ni oni ne žele da se to nastavi događati u pretvoru, a sada trebaju poduzeti korake protiv toga. Zatim, Nadamo se da će turska vlada omogućiti objavu i e, izvješća CPT i jer bi bilo bitno da e, se i javnost upozna sa nalazima iz tog izvješća. E, također, posebni izvjestitelj UN-a za mučenje nije mogao ući u Tursku kako bi u tom razdoblju istražio uvjete o pritvoru i to je žaljena vrijedno i e, nadamo se da će uskoro e, biti omogućen ulaz, e, to će biti novi poseban izvjestitelj za mučenje, ali to treba se odigrati još ove godine bez okljevanja. Turska nema nacionalni mehanizam prevencije za takve slučajeve. Imamo dosta ad hoc posjeta e, pritvorima i zatvorima i to su učinili također i predstavnici političkih stranaka i također odbor za ljudska prava UN-a. I sada zapravo je ta e, situacija sa pritvorom jedna crna rupa, a vlada to ne bi smjela dopuštati. Također kriminalizacija zbog e, pripadnosti određenim e, skupinama, o tome smo već govorili godinama, e, naročito u vezi sa članstvom u PKK, dakle oni koji su sumnjičeni za članstvo u PKK i sada se te iste mjere primjenjuju na one koji su sumnjičeni za pripadnost za navodnoj terorističkoj organizaciji. Vlada tvrdi da je ona teroristička organizacija, a to je odlučilo Nacionalno sigurnosno vijeće. Dakle, baca se vrlo široka mreža i odlučuje se da su svi školski nastavnici koji su iskazali simpatije za e, ideje Fetila Gilena zapravo dio te terorističke skupine, no to ne je u redu. Treba doista pro, propisno ocijeniti je li netko terorist na temelju kaznenih dijela koje je ta osoba počinila ili ne. A u tom trenutku se to ne događa. Dakle, nepostojanje kriterija i također sumnjičenje velikog broja ljudi koji su osumnjičeni da su ili članovi ili da djeluju u e, suradnji sa tom organizacijom ili da su u kontaktu s njome. I to se može primijeniti na golem broj ljudi, gotovo 50% stanovništva u e, Turske koje, za koje se može reći da je u jednom trenutku bilo u kontaktu sa gulenistima. Jesu li oni teroristi? Ovo je vrlo e, e, dramatičan i problematičan e, način viđenja stvari. Dakle, nadam se da će se to uskoro riješiti i da će se pokrenuti odgovarajući postupak. Također, zabrinjava to što su mnogi odjetnici i suci u zatvoru. Ja sam htjela ovdje pročitati brojke. Dakle, 34.000 osoba je u pritvoru prije počinjenja postupka, zatim 77.000 je podvrgnuto ilegalnim postupcima, to su ogromni brojevi, otprilike 2000 ili 200, 2000 ili 300 sudaca i e, branitelja su u, zatvoru i e, mm, jasno nam je da u ovom broju slučajeva koje smo do sada razmotrili nema utemeljenih razloga za zadržavanje u pritvoru. Zatim e, osvrnuli su se kolege već na pitanje medija. Ja ću se osvrnuti na slom mirovnog procesa na jugoistoku. Dakle, pomirenje sa Kurdima, e, ja bih rekla u tom slučaju da e, cijelo stanovništvo Turske se nada da će se stati na kraj tom sukobu. No, ipak vratili smo se u posljednjih nekoliko mjeseci u situaciju koja je dovela do toga da je 400 tisuća ljudi moralo napustiti svoje domove na jugoistoku Turske gdje je došlo do novih sukoba u središtima gradova i to je doista katastrofalan razvoj događaja gdje dolazi do kršenja ljudskih prava i to sve strane koje su uključene u taj sukob. Dakle, htjela sam e, to spomenuti kao još jedan problem koji nije izravno povezan sa pučem, ali to znači da e, su neke od mjera poduzete nakon puča u izvanrednom stanju također bile e, gušenje kurdskih i oporbenih medija, što je neka vrsta oportunizma, zato jer se ne može reći za te ljude da su na neki način sudjelovale u pripremi puča. I konačno dajem riječ gospođi Simoni Garborio. iz Udruga europskih sudaca za demokraciju e, i također molim za kratkoću da bi e, zastupnici mogli postavljati pitanja. Hvala lijepa. Dobar dan, evo, obraćavam se sutkinja, ja sam predsjednica počasnog e, počasni predsjednik Pariškog suda i osnivateljica Europskog e, odbora sudaca za demokraciju i slobode. No sada vam se obraćam e, u ime jedne platforme svih e, sudskih udruga, svih europskih sudskih udruga koja je formirana, to je od povijesnog značaja, a do sad se nikada nismo ujedinili. Zašto? Pa evo, ovdje se radi o nečem događaju bez presedana, 2845 pravnika, odnosno sudaca, su u pritvoru pod rezervom e, greške, naravno jer ne raspolažemo uvijek e, cjelokupnim informacijama. 3390 e, je opozvano, u to smo sigurni, jer kolektivni dekreti o opozivu, dakle kolektivni dekret, Znači, tu su neka obrazloženja, 60 stranica, onda imamo popis pravnika, sudaca, to je objavljeno s imenima u službenim novinama, dakle 3490 njih je opozvano. I svi ti suci više nemaju pravo baviti se svojim, svojom strukom, sva njihova dobra zapljena su, a s obzirom da su njihova imena objavljena u službenim novinama, oni su isključeni iz javnog života. Dakle, kako mogu ponovno doći do posla kad su im sva pravna zanimanja zabranjena i bili su, predstavljeni su u javnom dokumentu kao teroristi. Dakle, ne radi se o tome da su suci iznad zakona, pravnici, suci, a i svi drugi mogu biti krivično gonjeni ili e, disciplinski, no sve to pod uvjetom da se radi o pravnim normama gdje im obrazloženi gdje im je obrazloženo sve ono što im se zamjera i da imaju mogućnost da se brane. Dakle, suci imaju prava kao i drugi i mimo tuge koju zaziva e, zatvaranje za njih i za njihove obitelji postoje neka veća načela jer svaki sudac predstavlja parcelu pravo, pravosudnog sustava koji predstavlja. I reći vam u pet minuta kakva je situacija, možete pretpostaviti da je to nemoguća misija, no evo mogu vam najprije reći da već čitav niz godina naša udruga europskih sudaca stalno smo govorili, ukazivali na opasnost e, glede smjera kojem ide vladavina pravo u Turskoj koja je opet dobro napredovala. No, još od, dvije, od jeseni 2015. godine šest sudaca je već bilo u pritvoru zato što su bilo e, krivično gonili neke osobe ili oslobodili druge. E, njima se još nije sudilo, oni su u pritvoru već više od 18 mjeseci i ti postupci se odugovlače. Neki suci su više manje na proizvojan način e, stavljeni e, u pritvor bilo zato što se bojalo da će donijeti neke odluke koje, im se, koje se vlastima ne sviđaju ili što se bojalo da bi mogli revidirati određene donešene odluke, no u svakom slučaju progresivno je došlo do degradacije sudskih vlasti i neovisnosti sudstva. Vrhovni savjet eh, magistrat eh, Vrhovni sudski savjet izabran je pod dosta sumnjivim okolnostima, vršen je veliki pritisak na suce i nova sudska udruga e, uspostavljena je i koja je poslušna vlasti i oni su preuzeli e, u ruke to visoko vijeće, visoko sudbeno vijeće i donijeli su određene jako sporne odluke kao što je e, opoziv ovlasti tolikog broja sudaca. Dakle, važno je da svi budu svjesni do koje mjere ova situacija je situacija koja ne može trajati. Ako mi dopuštate, navješću povjernika za ljudska prava i jednu njegovu izjavu. Ovo je veliki izazov za Tursku, jer treba pokazati da čak i u kontekstu u kojem otprilike 3500 članova sudstva je opozvano, a tisuće njih e, zatvoreno, treba pokazati kako, kako može tursko sudstvo jamčiti neovisnost sudstva kad uprava su, politika i sudstvo čak donosi takve odluke jer kolege su ti koji su donijeli te takve odluke i koji ih sudski gone. Ove odluke su povezane uz neke zakone i ne može se uložiti žalbu i nismo čak ni sigurni da Turski ustavni sud može biti prozvan. To uopće nije sigurno, naime Pred Europskim e, ustavnim sudom ima 20.000 žalbi e, uslijed reakcija vlasti nakon ovog državnog e, pokušaja državnog puča. Dakle, ovdje se ne radi o korporativnoj tužbi bilo kakve vrste, već jednostavno se ukazuje na činjenicu da pravosuđe više nije neovisno, nije nepristrano i nije moguće pred na u Turskoj imati pravedan sudski postupak. Za mene ti suci ne predstavljaju samo brojke, to su ljudi koje poznajem. Evo, daću vam primjer. Kolega kojeg sam dovela u Francusku prošle godine kako bi svjedočio o stanju u kojoj se nalazi Turska, sada je zatvoren i on je u... Njih je 32 u jednoj e, čeliji gdje ih treba biti samo devetero. Možete misliti kakvi su to uvjeti. Nakon takvog boravka zatočenici mogu imati jako agresivno ponašanje, znate, mi smo jako dobro upoznati kakva je situacija u Francuskoj i oni nemaju nikakvog kontakta sa svojim braniteljima, ne. Naši kolege ne mogu naći E, branitelje koji će ih zastupati zato što su ili usrašeni ili zato što su i oni u zatvoru i htio reći e, šef e, udruge pravnika, odvjetnika, branitelja je, zalaže se protiv njih. I mi na europskoj razini pokušavamo organizirati obranu sa odvjetnicima koji će pro bono dakle besplatno ići i zastupati ih, no evo jedna kćer jednog od suca mi je, jednog od zatvornih sudaca rekla mi je da njen otac ne želi imati stranog odvjetnika jer smatra da, će to, da je to nešto što će smatrati sumnjivim u Turskoj ako ga neki stranci zastupaju. Dakle, ovo je pravi zločin, znate, evo ja ću dostaviti jedan tekst koji će biti puno e, bolje razrađen. Znate, ovo vrijeme koje nam je dodijeljeno nije proporcionalno šteti koja je napravljena. Želim reći predstavnicima Turske da smo bili, da smo plakali uz žrtve pokušaja vojnog udara, ali sada e, plačemo i izražavamo svoju zabrinutost e, i rame uz rame sa žrtvama proizvoljnog pravosuđa. Svoje vremeno kada je Turska nastojala napraviti pravu reformu Ustavnog suda, bili smo s njima, Ustavni sud je donio uzorite odluke, sudstvo je počelo bivati neovisno, iako su doveli u pitanje ispravnost određenih političara Turskoj, to, to nisu napravili zato što su bili počinjeni Fethullah Gülenu, već zato što su jednostavno obnašali svoju dužnost i mi u Francuskoj donosimo sudske odluke protiv e, visokih e, dužnosnika, političara na, koji su visoko pozicionirani i to je, to je normalno i to samo po sebi nije izvor sumničavosti, tako da smo doista imali povjerenje u njih i žalosni smo jer smo izgubili to povjerenje, a želimo ga povratiti. Dakle, želimo opet imati povjerenje u Tursku kako bi ona ponovo uspostavila vladavinu prava koja će biti dostavljeno te velike nacije. Najljepša hvala. Hvala vam na, hvala lijepa na komentarima. Sad ćemo nastaviti zajednički predsjedati gospodin Ogijanis i e, imamo 45 prijavljenih za riječ, pa izvolite pitanja i odgovorim. Vrijeme da... Floor. Džib. Džibe. Evo, možemo započeti sa krugom pitanja naših zastupnika. Gospodin eh, Džib. Hvala. Želim zahvaliti ministru za europske poslove na dolasku. Imao sam nekih pitanja za njega, no budući da imamo relativno malo vremena, nemamo baš previše vremena, no ovo pitanje je još uvijek valjano i pravovremeno jer e, imamo ovo izvrsno izvješće Vijeća Europe u kojem se opisuje situacija na domaćem terenu i svi su spomenuli to izvješće. E, ja želim naglasiti da se mi protivimo puču jer e, pučem se ne može uništiti jedna demokratska država, no no, natoč svim primjerima koje smo čuli ovdje, Ne bi li e, Turska htjela dobiti neku pomoć u okviru onoga što mi nazivamo vladavinom prava? Možda bi e, Turskoj bilo od koristi vratiti se jednoj normalnoj situaciji koja bi koristila svima. Dakle, kako bi E, Turska bila primljena u sve međunarodne forume. I kako vi e, vidite moguće načine rješavanja situacija, e, kako možete ponovno uspostaviti unutrašnju slogu i sporazum u Turskoj, jer htjeli bismo svi da Turska bude država koja je naš partner, partner s kojim možemo uspostaviti dobre odnose. Zato imamo ovo saslušanje kako bismo čuli i stajalište vlade koje se sigurno razlikuje od mišljenja međunarodnih organizacija. No, moramo naći izlaze iz ove situacije. Hvala, gospođa Katif Piri ima riječ. Izvjestiteljica, inače, Europskog parlamenta za odnose s Turskom. Hvala. Neću duljiti zato jer znam da nam ponestaje vremena. Ja samo želim reći sljedeće. Odmah nakon e, državnog udora Turskoj se pružila prilika, došlo je do nacionalnog jedinstva i e, također ljudi su izašli na ulice kako bi zaštitili svoju demokraciju i također je međunarodna zajednica pružila potporu privođenju pravdi počinitelja puča. No, dva mjeseca nakon toga vidimo produljenje izvanrednog stanja, jačanje vlasti i također 30 e, tisuća ljudi koje je uhičeno i stotinu tisuća koje je otpušteno. E, pitanje za Vijeće Europe. Jeste li uspostavili sustav nadzora za e, sudske postupke? Raspravljali se o tome? I e, također se slažem sa onime što su rekli neki govornici, odnosno da je važno da turska vlada omogući objavljivanje izvješća odbora za sprječavanje mučenja. Dakle, ovo je najbolji način kako bi se zapravo uklonile sve te optužbe i navodi na račun turske vlade. I također E, sam e, zahvalila gospodinu Sinclair što je, e, gospođi Sinclair što je spomenula situaciju na jugu istoku gdje imamo eskalaciju prosvjeda i gdje je PKK također pokušao ubiti neke istaknute političare AKP-a. Dakle, tamo situacija doista snažno eskalira. I zatim još jedno pitanje za predstavnike nevladinih organizacija. Jeste li uspostavili dijalog sa turskim parlamentarcima, sa turskom vladom ili je ovo jedina e, europska platforma gdje se susreću turska vlada i nevladine organizacije? Hvala. Hvala gospođo Piri. Gospođa Rodriguez ima riječ. Hvala. Govorit ću portugalski. Ja sam e, posjetila Tursku dva mjeseca prije pokušaja državnog udara u ime ovog podobora za ljudska prava. Dakle, e, svrha ovog saslušanja je postaviti pitanja i razgovarati na vrlo transparentan način. Želim zahvaliti govornicima, naročito profesoru Kaboglu s kojim sam imala čast doručkovati u Istanbulu. želim jasno reći sljedeće. Što je dovelo do pokušaja puča? Kada smo mi posjetili Tursku, upoznali smo se sa čitavim nizom problema. Primjerice, pitanje zadovoljenja uvjeta koje je Europska unija poslala Turskoj. Postoji ja sam nesrazmjer između turskog ustava i onoga što se dogodilo u Turskoj, dakle ograničenje pristupa internetu, više od 100.000 sajtova koje je vlada blokirala još u svibnju, zatim eh, progon akademika, zatim problemi u sudstvu, zatim e, pitanje slobode govora, pitanje izbjeglica. E, Turska je bila prilično velikodušna u nekim područjima, to treba reći, no trebalo je uspostaviti još neke mehanizme i e, razmotriti uvjete u kojima se postupa s izbjeglicima. No, želim reći, reći nešto o izvanrednom stanju koje je proglašeno i što se zato vezuje na latinski pojam, odnosno vršenje pravde i osiguranje vladavine prava u zemlji. Mi ne smatramo da bi vlada trebala koristiti izvanredno stanje kao izluku za razne zlouporabe. 15. srpnja ljudi su izašli na ulice zato jer su željeli zaštititi svoju zemlju. Kao što je rekao predsjednik turske vlade, mislim da nismo bili prespori u osuđivanju puča. Sljedećega dana, odmah nakon puča, Rekli smo da smo protiv državnog urada, udara. Više od 200 ljudi je poginulo u puču, a mislim da je polovica njih e, sudjelovala u osmišljavanju puča. Zašto je došlo do pokušaja državnog udara? To je jednostavno pitanje. Koji su razlozi iza toga prema vama? Hvala. Želim zahvaliti svim sudionicima u saslušanju. Ovo je bilo doista informativno, zanimljivo i važno. Gospođa Gabor je rekla da smo mi su osjećali tijekom puča i također su osjećamo sada s onima koji su neopravdano uhićeni. No, pitanje je što učiniti poslije, zato jer smo mi izrazili svoj bijes, ukazali smo na povrede prava i e, kritizirali smo turske vlasti i to vrlo oštro. Ja se slažem da možda nismo bili jednako dobri u uspostavljanju dijaloga za budućnost jer e, na kraju krajeva što želimo postići? Želimo podržati Tursku, turski narod, ne tursku vladu, nego turski narod u dugoročnoj dalekosežnoj demokratskoj reformi i u uspostavi potpune demokracije u Turskoj, što znači i reformu pravosuđa i reformu ustava koje su nužne. Što mi možemo učiniti više? Jasna je uloga Vijeća Europe, znam da će Vijeće Europe jasno i iskreno govoriti o onome što se događa u zatvorima, jer ja smatram, kao što je rekla gospođa Sink, da e, vlada to treba promijeniti, jer to je najveći izvor zabrinutosti. No što mi možemo učiniti kako bismo pomogli turskom narodu, odnosno liberalima koji kažu da im je Europa okrenula leđa zato jer nije prepoznala traumu koja je, koju je pretrpio turski narod. Što možemo mi učiniti kako bi se privelo odgovorne pravdi i kako možemo razlučiti koji su pravi teroristi i e, uvidjeti tko je odgovoran za državni udar, a tko su simpatizeri tog pokreta koji nisu imali neke izravne veze sa državnim udarom. Dakle, kako se sada mi možemo angažirati u budućim odnosima sa Turskom? A gospođa, e, Gomeš. Very Podržavam ono što su rekli govornici, naročito gospođa Gaborio. Pristup zatvorima je doista od ključne važnosti. Ako Turska ima još imalo samopoštovanja, tu mislim na vladu, mora dopustiti izvjestiteljima UN-a i zastupnicima Europskog parlamenta da odu u zatvore i da tamo provjere situaciju sa e, mučenjem i kršenjima ljudskih prava do čega je došlo nakon e, državnog udara. Hvala. Hvala. E, treba uvidjeti da je došlo do kršenja vladavine prava u Turskoj, da imamo svakodnevne povrede ljudskih prava i smiješno je misliti da je sve to započelo 15. srpnja. Do ministar je analizirao situaciju i rekao je da nitko nakon 15. srpnja nije htio uspostaviti diktaturu u Turskoj, da oni podržavaju demokraciju. No, e, nakon 15. srpnja dolazi do ove situacije u, kojoj su navodno zaštićena ljudska prava, ali to nije tako. I prije 15. srpnja imali smo zakon o pravnoj zaštiti kurdskih članova parlamenta, a također je došlo do povreda slobode govora i prije 15. srpnja. Dakle, što se može učiniti? Što mislite da bi Europski parlament mogao učiniti kako bi se zaštitila prava turskog stanovništva? i kako bi se istinski poštivalo ljudska prava i kako bi tu ovladala vladavina prava na korist i dobrobit naroda Turske. Hvala. Gospodina Oštrevici još ima riječ. Hvala. Ja se slažem da nije se započelo 15. srpnja. U potpunosti. Ako pratite sastanke klubova zastupnika parlamenta i izjave pojedinih zastupnika pa već tri godine mi izražavamo sve veću zabrinutost zbog sve gore situacije u Turskoj. Ne vjerujem da predsjednik Erdogan vodi Tursku prema Europi. Ne, tu doista postoje velike sumnje u strategiju predsjednika Erdogana. No, kao što sam rekao prije, mi u potpunosti osuđujemo puč. Nema objašnjenja, nema potpore onim e, snagama koje su stajale iza državnog udara. No, imamo ovdje izuzetno izvješće Vijeća Europe i odbor je odradio izadredan posao u pripremi ovog e, dokumenta. Moje pitanje je svima sljedeće. Do koje mjere se raspravlja o ovom dokumentu u Turskoj, naročito među stručnjacima? Recimo, uzmimo prvu stranicu gdje stoje svi prijedlozi i preporuke. Ako ih provedete, stvari će poći na bolje. Dakle, do koje mjere je to doista praktičan i koristan dokument u Turskoj? Hvala. Evo, imamo 7 minuta na raspolaganju, sada Gospodine Mavridis, mislim imamo još 7 minuta, a poslije toga možemo nastaviti na engleskom. Gospodine Mavridis, izvolite. Da, hvala predsjedavajući, bit ću kratak samo jednu minutu. Najprije bih želio reći da masivno, sustavno i, držav, i kršanje ljudskih prava pod državnim pokroviteljstvom je uvijek bio problem u Turskoj. S obzirom na ono što imamo sada pred, kao, kakvu situaciju imamo danas, Turskoj je problematično, dakle, vladavina prava. Neću govoriti o akademicima, učiteljima, novinarima, već se želim usredotočiti na pravosudni sustav, e, pravosuđe u Turskoj. Ako su tisuće bačene u zatvor ili stigmatizirane, a to su ljudi koji su iz sudstva, pa sljedeće pitanje je savršeno logično iz europske perspektive i moramo se usuditi postaviti ozbiljno to pitanje. Dakle, može li postaviti vladavina prava, demokratsko društvo u državi u kojoj nema neovisnog sudstva? To je jako jednostavno pitanje, a mislim da je svima poznat odgovor. Hvala gospodine Mavridis, gospođo Veržija, izvolite. Hvala predsjedatelju. Nastavit ću biti jako kratka telegrafski stil. Dakle, želim se osvrnuti na ono što su brojni kolege rekli i ja sam bila donekle iznenađena kada sam čula ministra kako nam govori da nitko nije osudio u Europskoj uniji državni, pokušaj državnog udara. Ja mislim da to nije točno, da su svi osudili taj pokušaj vojnog udara, a svi su tim prije zapanjeni s obzirom na razvoj situacije do kojeg je došlo među vremenu. Tim prije što smo brojni koji smo uočili da je došlo do velikog do pomaka naprijed glede demokracije i vladavine prava zadnjih godina, no kao što je to rečeno već nekoliko godina, stvari idu nagore i želim reći kao i neki promatrači da nam se čini da je pokušaj državnog udara bio izlika za ubrzanje postupka koji je bio u tijeku i mislim da je to za naše prijatelje u Turskoj e, jako tragična stvar s obzirom na, situa na nastalu situaciju. Najprije želim se zahvaliti našim govornicima, osobito gospođi Sankler koja je privukla našu pozornost na paralelu onoga što se dešava na jugoistoku Turske, jer mislim da ne smijemo to zanemariti. Isto tako pitanje definicije terorističke organizacije je imajući to na umu od ključnog značaja. nema vremena sada da duljim ovome, no to je jako dobro rekao prethodni govornik. Dakle, ključno pitanje e, pravosuđa i onoga što se dešava sa sucima i zadnja stvar, jako malo bilo riječi o slobodi govora danas. Mislim da je to isto tako temeljnog značaja i obraćam se vijeću Europe. Imamo na temelju odluk, na temelju odluke Vijeća Europe, neke su te, e, medijske postaje ukinute i to je problematična stvar. Hvala, hvala, gospođo, e, gospodin i gospodin Lopez. A onda će ministar i svi govornici imati par minuta za govor. I ja ću govoriti vrlo brzo. E, želim reći da se svi slažemo da u Turskoj Imamo habeas corpus što se tiče e, kršenja prava, ali e, i e, imamo i sudove koji omogućuju obranu, koji ali s druge strane ta zemlja sustavno krši sva prava na sustavno, sustavnu obranu. Imam pitanja. Prvo, E, koje se odnosi na nacionalizaciju i konfiskaciju u e, nekim tvrtkama, dakle to je proces koji se događa, ali s druge strane e, što se tiče sigurnosti, pravosudne sigurnosti, moja, moje pitanje odnosi se na pristup turskim zatvorima i situaciju u njima. Ali budući da imamo manje više odgovor o državnom udaru, e, čini se da je došlo do e, promjene same prirode i e, smjera kojim se kreće Turska država. Dakle, to nije više država, suvremena država sa vladavinom prava. Hvala gospodin Lopez, gospodin izvolite. Hvala, bit ću kratak. Imajući na umu naslu situaciju i u sudstvu, sudstva u Turskoj, kako želite da suci donose neovisne odluke kad znate kojem su pritisku izloženi. Kako želite da sudac nepristrano, neovisno odlučuje kad ima tu taj damoklesov mač nad kojim visi nad glavom? Kako želite da netko pokaže da je neovisan i da kako želite da itko dokaže da nije članom terorističke organizacije ako vama netko sutra kaže kako znate da taj taj nije članom terorističke organizacije? Pa možda znate, zato što i vi njoj pripadate. Može vam se tako što reći. No, ja dobro poznajem Tursku. I uvjeren sam da će načelo koje će prevladati jeste uh, jao pobjednicima. Gospodin Sajin, ultimaterišna na dvije minute za završne opaske. Uvaženi prijatelji, mi imamo puno poštovanje prema vašim mišljenjima i viđenjima. Sve teme u biti su pokrivene vašim pitanjima i komentarima. Kada analiziramo situaciju iz perspektive Europske predstavnice, može se steći dojam Dakle, gledano odavde iz predstavnice Europe, To je kao da mi, turski narod i vlada, koja se odbranila od pokušaja vojnog udara, izgleda kao da smo otišli krivim putem. I činjenica što smo branili zemlju, što smo branili demokraciju i ustavni poredak i vladavnu prava, zvuči kao da je to prepušteno, da nikada do toga nije došlo. Morate ne smijemo zaboraviti da su brojni ljudi ubijeni, bombardiran je, bombardiran je glavni grad, glavni gradovi, parlament je napadnut. Dakle, to su konkretne stvari koje su se dogodile, došlo je do otpora koji je pružen tome, a sada taj otpor kršenju demokracije se kritizira. Ne smijemo zaboraviti da je prije tri godine došlo do slučaja baliozi jer Genekon. To su bili slučajevi svojevrsne paralelni tijela vlasti u vojsci i drugim strukturama i tijekom tih sudskih postupaka protiv tih osoba došlo je do valjanog e, pravosudnog za i do, ustanovljeno je podrivanje izabranih tijela vlasti i uložen je određeni napor da se iskorijene ti elementi koji podrivaju demokratski sustav. To se radi demokratskim postupkom, postupkom koji je opisan koji je unesen u Ustavu uz suglasnost Turske nacionalne skupštine. Dakle, to je takva situacija s tim konkretnim dekretima. No, glede provedbe tih dekreta, to je sve rađeno na najtransparentniji mogući način, poštujući pravosudni okvir i uz dužno poštovanje ljudskih prava i načela koje je zacrtalo Vijeće Europe između ostalih. Dopustite vas spocitim da su prije dva dana dva bombaša samoubojice uhićeni i nisu mogli izvršiti svoj napad. Govornik je prekinut. Evo, držat ćemo se francuskog i engleskog e, za zadnje komentare govornika, a prijevod prestaje. One minute, please. One minute. French in English or English. No. Ah, monsieur...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 il nous faut évidemment d'inviter chaque euh, occasion le gouvernement à respecter la Constitution. Euh, euh, uh, Korkut. after, after the coup attempt, uh, it is clear that Turkey in a transition period. Uh, therefore, uh, there are some difficulties uh,